vezano uz smanjenje razlike u mirovinama na razini Europske unije u im predajem riječ pomenici Marijani Tajson i Europske komisije. Još jednom hvala gospodine predsjedavajući poslanici. Kada smo preuzeli ovu dužnost prije godinu dana, ovaj koleđ je e, na prvo mjesto stavio e, poštenje u e, E, rasprave o spolovima i 40% e, procjepa među spolovima kad se radi o penziji je neprihvatljivo u, to je čak 46 godina u nekim zemljama Europske unije i u Europskoj uniji čini se da politika je različita. Moramo reformirati situaciju i moramo nastojati postići iste e, ciljeve politike prije nego što ljudi dođu do doba za penziju. Mi to već radimo i dalje ću djelovati u tom cilju. Prije kraja ove godine predstavit ćemo strateš plan za e, rodnu ravnopravnost. To će biti platforma za europsku inicijativu koja ima za cilj poboljšanje e, rodne ravnopravnosti naglašavajući pritom procjep u penzijskim e, uvjetima. 2017. komisija će predstaviti inicijativu za ravnotežu onih koji se brinu za starije kako bi se smanjila smanjena zastupljenost žena na tržištu rada. Mislimo da će to biti korisno za sve, za one, e, za roditelje koji rade i drugi koji se brinu o e, svojim članovima obitelji, kao i za žene koje će bolje sudjelovati na tržištu rada kako bi mogle sudjelovati u E, raspodjeli brige između e, muškaraca i žene kako bi se postigla ravnoteža među spolovima. Konsultacija socijalnih partnera i javna i otvorena konzultacija e, o ovim pitanjima je već pokrenuta inicijativa treba promovirati fleksibilne radne uvjete te E, usluge za pružanje e, brige i njege e, tako da se uklone smanjene inicijative žene za rad u tom području kada se budemo pozabavili manjem sudjelovanju žena na tržištu rada ta inicijativa će također pomoći da se pozabavimo e, procjepom u, e, i razlikom između penzionih uvjeta e, muškaraca i žena. Komisija također poduzima naravno akcija za politiku i za e, podizanje svijesti o procjepu koji postoji, između muškara i žena. Četiri milijuna eura će dati zemlje članice da bi se osvijestilo o postojanju tog rascjepa i razloga koji e, postoje i to pod e, programom za jednakost građana. Što se tiče mjerenja procjepa između penzija, uvjeta muškaraca i žena, mi ćemo to nastaviti pratiti i već smo se složili sa Eurostatom da redovito ažurira podatke o procipu e, u penzionim uvjetima muškaraca i žena. Također ćemo nastaviti raditi sa e, zemljama članicama, sa Eh, odborima za zapošljavanje i zaštitu da vidimo kakve bismo metodologije mogli upotrijebiti kako bismo procijenili te razlike u penzijskim uvjetima. Također ćemo eh, koristiti različite eh, indikatore razlike u spolovima u našem radu u europskom semestru. Pozabavit ćemo se i drugim ključnim indikatorima kao što je siromaštvo u starosti između muškaraca i žena Podaci o to, između penzionih uvjeta muškaraca i žena proizlaze iz indikatora koje je Europska komisija zatražila od akademskih, stručnjaka o rodnoj ravnopravnosti. Najnoviji podatke koji se temelje na poboljšanoj metodologiji koristili su se u e, izvješću o adekvatnosti penzija 2015. i penzijski procjep e, indicira koje bi mjere, mjere trebali se iskoristiti u smislu radnih e, e, sati rada i trajanja karijere kako su utjecali na penzije muškaraca i žena. Do neke mjere penzijski sistemi mogu ublažiti učinak onoga što je bilo u prošlosti u smislu zapošljavanja žena i muškaraca mogu postojati minimalne i garantirane penzije te penzije onih koji pro, e, nadžive svoje supružnike i naravno bez e, tih e, dodatnih mjera zaštite žene su izložene riziku povećanja siromaštva i osim što moramo e, e, uspostaviti ravnotežu u e, zapošljavanju moramo također uspostaviti ove mjere zaštite. Kako bih zaključila u pozitivnom tonu želim naglasiti da zbog trajnog povećanja stope zapošljavanja žena u svim zemljama članicama u posljednjih tri desetljeća u mnogim zemljama E, taj široki procjep će se smanjiti i to uvelike. Iako smo uspjeli e, iskorijeniti razlike u zapošljavanju žena muškaraca, to e, i dalje se nastavlja kao procijep u penzijama. Komisija će se nastojati ne samo da se bavi tim procjepom u penzijama, već će i intenzivirati na u smjeru. Hvala gospodine predsjedavajući. I sada dolazimo na klubove. E, Poučani, Pučani, minuta i pol i Agnješka Kozlovska. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, e, gospođo povjerenice. Situacija u kojoj žene ne mogu imati pristojnu pa- penziju je nepoštena i nepravedna i zaista sam vrlo zahvalna na onome što ste rekli o o svim izjavama koje ste čuli od vas e, zahvaljujemo na inicijativi koja je već poduzeta i svima koja će se poduzeti jer taj procjep u penzijama je zaista velika nepravda naročito za žene u njihovim profesionalnim karijerama. Vidimo da taj akumulirani indikat sektor e, će se iskoristiti da se postigne veća ravnopravnost moramo se time pozabaviti na europskoj razini moramo sagledati razloge zbog čega postoji taj procijep ne samo simptome E, naravno to ima veze sa sudjelovanjem žena na tržištu rada koliko su radile i koliko su zarađivale. Moramo se pozabaviti sudjelovanjem žena na tržištu rada i ako želimo e, postići veće penzije za žene moramo omogućiti ženama da steknu takve penzije i ne radi se o samo ravnoteži života i rada moramo se pozabaviti i E, obrazovanjem i drugim aspektima tako da e, žene nisu segregirane iz tržišta rada moramo također e, ih promovirati u tome bilo kakva strategija koja se može razviti ko odnosno istraživanjem ovog procijepa to je ono što čime se sučavaju sve zemlje članice i to se mora riješiti na europskoj razini. Hvala. U ime kluba zastupnika socijaldemokrata sada kolegica Juta Steinruck na jednu minutu. Činjenica je li netko muškarac ili žena u Europi odlučuje pristup na tržištu rada, radne uvjete, a prije svega isto tako i prihod a žene u Europskoj uniji, to znamo svi, zarađuju otprilike 16% manje od muškaraca. I to se naravno odražava zatim i na kasnije mirovine. Europska komisija sada namjerava, vi ste to rekli, gospođo Tyson, riješiti to pitanje. Vidim da se njega djece želi bolje urediti, da radna vremena trebaju biti fleksibilniji, da bi muškarci trebali dobiti više poticaja, e, da sudjeluju u obitelji, da se skrbi za svoju djecu, to je lijepo, ali to ne rješava temeljni problem. Temeljni problem predstavlja razlika u plaćama, to moramo riješiti, a tu se radi o drugim akcentima, trebaju nam obvezujući akcijski planovi za jednakost muškaraca i žena na radnom mjestu, potrebni su nam izvješća o jednakosti u plaćama i to je nešto što bi trebalo biti obavezno za poslodavce. Europska komisija, to ste rekli, namjerava da se redovito prikupljaju informacije o razlikama u plaćama među muškarcama i ženama i da se namjerava pobrinuti za neutralnije radne uvjete. Samo tako ćemo dobiti transparentnost pri plaćama i pad u razlici među plaćama. A to je zapravo čisto preduvjet za to da uklonimo i razliku u mirovinama u Europi. Hvala vam lijepa. Sada na dvije minute u ime Kluba zastupnika liberala gospođa Harkin. Thank you,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 Hvala na vašem odgovoru. doista brojke u o razlikama su doista izvor zabrinutosti, a u mojoj zemlji u Irskoj to je 14%, a kada je riječ o zaradi, razlika između muškaraca i žena je 35%, a razlika u mirovinama je 40%. To su šokantni podaci i pitanje na koje moramo dati odgovor večeras je kao prvo kako možemo smanjiti taj jaz u mirovinama i drugo kako možemo se pobrinuti da mirovine onih koji sada rade budu održive. Doista mi je bilo drago što ste spomenuli niz mogućih rješenja, odnosno spomenuli ste penzije za članove obitelji i također ste spomenuli minimalne mirovine ili minimalni dohodak za one koji su prešli granicu umirovljenja. Ja podržavam ove prijedloge, ali mislim da e, trebamo sagledati nešto drugo. Prije smo razgovarali o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu i trebamo zadržati ta radna mjesta i također promicati ravnotežu između privatnog i radnog života i također to prenijeti na radno vrijeme tako da ako neki koji žele dulje ostati na radnom mjestu to mogu učiniti. No, Treba također e, i e, uvažiti pitanje izostanka s e, posla i to ne namjernoga. Dakle, treba odgovoriti na još jedno pitanje na europskoj razini. Je li prihvatljivo da oni koji se skrbe i za druge i zbog toga izostaju s radnog mjesta da budu osuđeni na veću opasnost od siromaštva u starijoj dobi. To nije prihvatljivo, zato jer društvo, kako sada postoji, ostanja se na obitelji i također na skrbnike. Bez njih će propasti zdravstveni sustav i također socijalni sustav. Zbog toga mi kao društvo moramo integrirati i e, takvu skrb i odgovornosti u sustav socijalnog osiguranja i mirovinski sustav. Hvala. Lynn Boylan ima riječ na minutu i pol. Hvala jaz između muškaraca i e, žena u mirovinama i se povećao u mojoj zemlji od gospodarske krize i zbog toga mnoge žene nemaju pravo na gospodarsku neovisnost i također na dostojanstvo u mirovini. Znamo da taj jaz e, dolazi zbog čitavog niza razloga što znači i zbog razlika u plaćama. No kada govorimo o preventivnim mjerama i rješavanju ovog problema trebamo uvažiti da su mjere štednje pogoršale tu nejednakost jednakost. Politike koje provodi Irska vlada 2008. godine pogoršale su situaciju žena u Irskoj. Vlada je smanjila pravo na mirovinu novih zaposlenih u javnoj službi, a u nekim sektorima gdje prevladavaju žene poput eh, podučavanja i bolničarskih zanimanja također su pretrpjeli rezove. Također imamo i e, više ne, manje plaćenih poslova i također više od 60% manje plaćenih poslova imaju žene. To je trend koji se pojavljuje u čitavoj Europskoj uniji. A, također troškovi e, skrbi su um, najveći u svijetu, više od 40% prosječne plaće. To isključuje neke žene od sudjelovanja u produktivnom gospodarstvu i e, prisiljava ih da prihvate e, manje plaćene poslove i to također ugrožava njihovu mirovinu. Trebamo poduzeti mjere kako bismo smanjili taj jaz, ali kao prvo trebamo priznati užasan učinak mjera štednje na žene i to odmah preokrenuti. Hvala na minutu i pol Marija Arena. Nažalost, mikrofon ne radi. Ok. <laughs> Merci, euh, madame la commissaire. Hvala vam, gospođo Pavenice, na vašem izlaganju. Istina je da je jaz u i mirovinama nešto što se razvija, što ne nastupa u nekom razdoblju. To je nešto što se javlja čak i e, što se razvija već od prije karijere. To se ženama na neki način nameće već kada izabiru studij, jer što ste manje kvalificirani, to je veća ta, što su veći ti jazovi i ta se diskriminacija već ustaljuje. Rekli ste, postoji diskriminacija na radu, kada se dođe do tržišta rada, zatim eh, isto tako se ne uzima u obzir eh, briga za obitelj, kada se radi o radu na neponovno mjesto, zatim eh, muškarci ne mogu pristupiti posebnom razdoblju za brigi o djecu. Imamo isto tako i takozvane siromašne sektore u kojima prije svega rade žene, tu smo govorili o jazu u plaćama, ali zapravo u tim ženskim siromašnim sektorima nema često drugog i trećeg mirovinskog stupa, što sve dovodi do toga da žene žive u siromašnim uvjetima. Naveli ste nekoliko mogućih rješenja, Europski parlament je glasovao i dio toga u okviru izvješća gospođe Nojšen. Radi se o plaćenoj skrbi za djeci, radi se o tome da nam je potreban prvi mirovinski stup koji će biti dobro opskrbljen, a to je nešto što nažalost se ne događa danas u Europi, već se više radi o osiromašenju prvog mirovinskog stupa. Hvala. Hvala, pa, ovime zaključujemo popis govornika. Imamo slobodno javljanje za riječ. Prva ima riječ gospođa Senra Rodriguez. Eh, Hvala, gospodine predsjedavajući Poljoprivrednice koje obavljaju svoj posao unutar obitelji u Europi se suočavaju s velikim poteškoćama kada je riječ o doprinosima i to često iz pravnih razloga, ali i iz financijskih i kulturoloških razloga. No, svi ti razlozi ovise o jednom čimbeniku, a to je diskriminacija. Krajem 20. stoljeća Austrijske poljoprivrednice su tražile pravo na mirovinu, a to su učinile također i galicijske poljoprivrednice koje su bile supruge muškaraca koji su im obavljali druge poslove, a te žene e, nisu imale pravo na plaćanje doprinosa. Evo zbog čega mnogi poljoprivrednici imaju manje mirovine. Gospođo Tisen, pri analizi prioriteta za smanjenje jaza u mirovinama nemojte zaboraviti na žene koje se bave poljoprivredom. To će osigurati puno priznavanje njihovih prava. Hvala. E, sljedeća ima riječ gospođa Jazlovjecka. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, Pokušali smo smanjiti jaz između muškaraca i žena već niz godina u Europskoj uniji, no sada dolazimo do novog problema, a to je jaz u mirovinama. Ako pogledamo razlike u plaćama koje iznose otprilike 13%, ta je razlika još veća kada je riječ o mirovinama. To znači da smo u kriznoj situaciji, a već niz godina shvaćamo da je razlog za manje mirovine diskriminacija na tržištu rada. Sada imamo strategiju Europa 2020. i zbog toga trebamo ostvariti napredak na e, području e, borbe protiv diskriminacije nad ženama. Radnice vrlo često rade u gorim uvjetima, a 25% e, žena nema službeno radno mjesto na službenom radnom tržištu, što znači da to dovodi do problema kada je riječ o pravo na mirovinu. Evo, tu trebamo nešto učiniti jer inače ćemo se naći u kriznoj situaciji će, koja će se još pogoršati. Hvala. Hvala vam lijepo. Posljednji govornik je gospođa Zuber na jednu minutu. Brigada. Não há melhores medidas preventivas para evitar a discriminação. Hvala. Treba nam e, sprečavanje diskriminacije u slučaju mirovina kako bismo nadvladali ovaj jaz, no ipak e, treba poštivati kolektivne ugovore i izbjegavati individualno pregovaranje. E, Radnice se ne smiju bojati prijavljivati diskriminaciju i trebaju biti zaštićeni. Također nadležna tijela trebaju raspolagati potrebnim sredstvima i trebaju nametnuti sankcije i kazne poduzećima koje ne poštuju zakon. Treba također praviti, e, braniti pravo na rodiljni dopust kako žene kasnije ne bi zbog toga trpjele u mirovini jer su rodile djecu neke od ovih mjera, ali također i njihovo poštivanje uz zaštitu sustava socijalne sigurnosti koje trebaju biti javni, solidarni i univerzalni. Dakle, sve te mjere trebaju omogućiti dostojanstveno staranje ženama. Hvala vam lijepa. Još jednom na kraju riječ dobiva Europska komisija. Gospođo Tajsen, izvolite. Thank you Hvala. Govorit ću nizozemski. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, mnogo vam e, zahvaljujem na iskazanoj podršci jer nevjerojatno je da postoji razlika u mirovinama od 40%, a razlika u plaćama koja premašuje 16% mi možemo nešto zajedno učiniti. Trebamo se usredotočiti na sam rad, odnosno na napredovanje žena, na rad žena u određenim sektorima, na njihove plaće, a također moramo i obratiti pozornost na postojanje propisa koji će predvidjeti istu plaću za isti rad i to treba poštivati. Nadalje, trebamo također razmotriti i pravno uređenje i sustave mirovinskog osiguranja. Dakle, trebamo ostvariti prilagodbu odgovarajućim pravima kako bismo e, spriječili diskriminaciju na tred osoba koje se skrbe za djecu ili za starije. Dakle, to je jedna korektivna mjera koju možemo primijeniti. Kao što je rekla gospođa Arena, to je pravo i to također mora biti drugi stup za žene, jer Jasno je da mi jednostavno želimo ne samo dobar sustav mirovinskog osiguranja, nego i odgovarajuće mirovine, odnosno takve koje će pokriti troškove života umirovljenika. Zbog toga trebamo razraditi ovaj drugi sustav, odnosno drugi mirovinski stup i e, kada je riječ e, o jednakosti spolova. Dakle, ako žene rade, one moraju imati pristup drugom mirovinskom stupu. Također e, smo pokrenuli proces kada je riječ o zaštitu zaštiti rodilnog dopusta i nastojimo dati rješenje tom problemu i zbog toga trebamo surađivati. Hvala vam lijepa gospođo Tyson. Time smo završili s raspravom.